Colleagues. Poštovani kolege, mislim da možemo započeti. Molim vas da uzmete mjesta. Please take seat. Good morning to everybody. Dobar dan, dobro jutro svima i dobrodošli predsjednik Eurogrupe, gospodin Dijsenblum kojemu e, zahvaljujem. Zahvaljujem dakle što ste ovdje s nama i što ćete sudjelovati s nama u ovom prvom ekonomskom dijalogu e, tijekom osmog saziva ovog parlamenta. Znate da je ekonomski dijalog e, značajan dio odgovornosti u okviru europskog semestra. I današnji dijalog e, sa gospodinom Dijsselbloemom dati će svima nama, svim zastupnicima između ostaloga da, da se rasprave specifične e, posebne preporuke po zemljama iz e, srpnja 2014. i iz europskog semestra za 2014. ali također i otvoriti mogućnost jedne šire rasprave o gospodarskoj situaciji u Europi, u eurozoni, o alatu za upravljanje E, znači ono je debati o investicijama, fleksibilnosti i tako dalje. Jučer smo vodili vrlo zanimljivu raspravu o tome kako se provode e, preporuke po zemljama i siguran sam da ćemo iskoristiti današnji dan da unaprijedimo naš parlamentarni rad koji zajedno sa pravnim okvirom za ekonomsko upravljanje, zajedno sa analizom e, svega u okviru europskog semestra na europskoj razini vijeću će doprinijeti našem učinkovitosti. Evo e, ovaj ekonomski dijalog e, sa predsjednikom Eurogrupe predviđa se dva puta godišnje, podsjećam. I podsjećam također da naša metoda koju poznajete. E, to je nešto što, čemu će nam reći gospodin Dyson 10 e, do 15 minuta i nakon uvodnih e, napomena onda ćemo imati po 5 minuta za pitanja i odgovore i e, eventualne daljnje odgovore gospodina Dyson Evo, molim vas da ne iskoristite previše ovih pet minuta za pitanja. Ako recimo imate pitanja o četiri minuta, onda ćete odgovor dobiti u jednoj minuti. Dakle, mudro koristimo svoje vrijeme. E, znači, klubovi zastupnika dali su već imena svojih govornika, pa dajem sada riječ predsjedniku Eurogrupe, da održi svoj uvodni govor. Izvolite. Zahvaljujem, predsjedniče. Poštovani zastupnici, to je zadovoljstvo ponovno se e, pravite pri vašim odborom prvi puta nakon izbora. E, evo, to su neka poznata lica, ali i mnoga nova lica i e, veselim se što ćemo razmijeniti mišljenja i što ću evo, čuti vaše iskustva. Početak novog e, saziva je dobro vrijeme da se pogleda ekonomska situacija i izgledi i e, agenda za prioritete Eurogrupe. To ću učiniti u svjetlo ključnih e, preporuka za europodručje koji su usvojeni u lipnju i odnosno koje smo odlučili primjenjivati. Što se tiče rada Eurogrupe, mi namjeravamo raspraviti implementaciju tih preporuka na svakom sastanku Euro, sastanka Eurogrupe. Evo dopustite da krenem s nekoliko riječi o gospodarskoj situaciji. U posljednjim tjednima mnogo se u tisku govorilo o procijenjenom PDP eh, podacima za drugi kvartal 2014. I prema podacima izgleda da je BDP ostao stabilan u europodručju u usporedbi s prvim kvartalom 2014. te da je porastao za 0,7% e, u usporedbi s istim razdobljem iz 2013. Ove e, brojke koje sam naveo e, do duše e, skrivaju iza sebe velike razlike između zemalja. Neke zemlje su imale odlične učinke kao što su Španjolska, Nizozemska, Portugal, Estonija i Slovačka. To moram svakako naglasiti. I taj snažan rast je povezan sa reformama koje su počele davati konkretne rezultate u ovim zemljama. Međutim, ti rezultati također nisu mogli u potpunosti nadoknaditi gubitak e, napretka i zamaha u velikim e, gospodarstvima Europske, e, Europe. U Njemačkoj, na primjer, to se može objasniti vrlo jakim gospodarskim napretkom prve polovice godine, ali šire geopolitičke tenzije i odgovor na Europske unije na razvoj situacije u u Ukrajini, naravno da su imali utjecaj i na privredu. Naravno, iako je to sve važno, ipak BDP podaci pokazuju da je oporavak u europodručju ipak krhak i neujednačen. Ministarstvo financija raspravit će sljedeći tjedan u Milanu trenutnu gospodarsku situaciju. Či znači, bez e, prejudiciranja ishoda naše rasprave vjerujem svejedno da razvoj treba dalje podcrtavati potrebu da se ide u smjeru reforme i rasta. Naime, temeljni izazovi s kojima se europodručje suočava su nepromijenjeni i to na njih treba odgovoriti politikama koje će smanjiti javne i privatne razine duga, zatim ojačati konkurentnost putem strukturnih reforma, zatim ponovno povratiti povjerenje u financijski sektor kako bi on mogao funkcionirati u korist ekonomskog oporavka koji nam je tako potreban. Sve je to nužno kako bi se razine investicija vratile na one razine gdje su bile barem prije deset godina. Od posljednjih deset godina one uglavnom, znači investicijske razine, uglavnom padaju. Mjere koje su već poduzete u cijelom europodručju u mnogim zemljama pokazale su iznimno hrabrost i dale su početne rezultate na kojima treba nastaviti, a bez toga ne bi bilo niti odgovoreno na sav napor koji je poduzet. E, krenuli smo e, u smjeru jačanja javnih financiranja do održivih razina. E, predviđeni deficit euro područja je ispod 3% u 2014. i Također, razduživanje privatnog sektora je u napretku, stabilnost se povratilo na e, tržišta e, država i također, e, kao što sam rekao već ranije, ušli smo u novu fazu krize. Ova faza krize zahtjeva od nas da se usredotočimo na povrat i jačanje održivog rasta. To traži da imamo pravi mješavinu politika, znači fiskalne politike koje će omogućavati rast. odraziti u nacrtima nacionalnih proračuna. E, napredak u strukturnim reformama poboljšati će konkurentnost europodručja i to je ključno za našu strategiju rasta dok izlazimo na našem izlasku iz krize. Mnoge su reforme već poduzete koje obuhvaćaju tržište rada, tržište proizvoda i mjere za poboljšanje poslovnog okruženja, a u raznim zemljama članicama prikladne su i različite reforme. Međutim, tamo gdje je to moguće, cilj Eurogrupe je maksimizirati kolektivni napor. Dakle, imajući to u vidu, održat će se niz rasprava o strukturnim politikama u Eurogrupi u sljedećim semestrima. Već smo počeli raspravljati o planovima da se smanji vrlo visoki porezni klin na rad, znači porezno opterećenje na plaće koje u svim, gotovo svim zemljama europodručja vrlo visoki, vrlo visoko porezno opterećenje na rad koje je veće od OECD prosjeka i to je doista velika barijera za rast i stvaranje novih radnih mjesta. Znači radimo na setu zajedničkih najboljih praksi i principa koje priprema komisija o kojima ćemo raspravljati sljedeći tjedan. Također pažljivo ćemo pogledati planove zemalja članica da smanje porezni klin, dakle porezno opterećenje i druge strukturne reforme koje ćemo raspraviti kasnije, jesam, znači nacionalne, nacrte nacionalnih budžeta. Također ovaj proces kolegijalne procjene ključan je za koordinaciju reformiranih e, budžeta u europodručju i e, koristit ćemo to kako bi se e, osiguralo pridržavanje pakta i preporuka po zemljama pri, u procesu pripreme nacrta nacionalnih proračuna. Što se pak tiče vraćanja povjerenja u bankovni sektor i okončanja fragmentacije tržišta, bankarskog tržišta, Nadamo se velikoj suradnji, ako je suradnji s vašim odborom, dakle prije izbora e, upravo smo uspjeli napraviti veliki napredak prema uspostavljanju bankovne unije i zahvaljujem odboru na radu koji smo zajednički odradili e, posljednjim sjednicama. točno dva mjeseca e, vidjet ćemo pune o, nadzorne ovlasti prema nadzornom mehanizmu i to je pravi put za uspostavljanje e, pravog i vjerodostojnog prekograničnog nadzornog mehanizma i koji će e, uspjeti razbiti ove veze između banka i države, a također i oporaviti financijsku klimu koja će onda podupirati investicijsku klimu. Ove pripreme su, koje su u toku su ključne i i mi i parlament pažljivo ćemo e, uzeti u obzir e, nove informacije od Europske središnje banke EBE e o revizijama kvalitete bankovne imovine i testu otpornosti stresova. Nadalje, jedan ključni temelj bankovne unije je identificirati pri koji su to financijski aranžmani prema BDSRM-u i znamo da su to prioriteti za predsjedništvo Ekofina i upravo u tom e, području, e, komisija je usredotočila svoje predloge, dakle upravo na direktivu o oporavku i sanaciju banaka. Evo još samo par riječi o zemljama koje još uvijek e, koriste programe za ekonomsku prilagodbu. To su trenutno Cipar i Grčka. Otkako sam posljednji put govorio pred ovim odborom, e, Portugal je uspješno izašao iz svog programa, a da pritom, kao što znate, nije tražio daljnju potporu. Posljednji kvartalni e, revizija programa za Cipar potvrdila je da je Cipar na pravom putu. Komisija, Međunarodni monetarni fond i Središnja banka e, u srpnju su se dogovorili da Cipar ide u pravom smjeru za fisk ostvarenje fiskalnih ciljeva, te da se restrukturiranje banaka i reforma financijskog e, sektora i nadzor, te strukturne reforme su na pravom putu i e, također e, Eurogrupa će rezultate revizije situacije na Cipru razmotriti 12. rujna. Grčka je poduzela prave korake prema uravnotežu gospodarstva e, zahvaljujući golemim naprema koje su poduzeli grčki građani i grčke vlasti. Sada Grčka je u plusu i grčko gospodarstvo e, im predviđa rast u 2014. nakon šest godina recesije. E, trenutna bilanca tekućeg računa je pozitivna i bankovni sektor se rekapitalizirao i vraća se povjerenje u bankovni sektor. Međutim, naravno, preostaje mnogo izazova, to su visoke razine javnog duga i iako e, će one se smatrati početi padati tek 2014. nezaposlenost je znatno veća nego prosjek europodručja, posebice među mladima i to treba biti nešto što će biti na samom vrhu naših e, programa. Četvrta revizija grčkog programa uspješno je završena u kolovozu. Peta revizija održat će se u jesen, a kao dio ove revizije razmatrat ćemo koje bi daljnje mjere mogle biti potrebne e, kako bi se osigurala e, osigurale financijske potrebe Grčke u budućnosti. E, odluka o tome hoće li Grčkoj trebati daljnja pomoć nakon kraja i završetka ovog programa donosit će se nakon što se provede ova revizija. Dakle, evo, hvala. Mislim da je to sve što sam u svojem uvodnom e, izlaganju želio reći. Hvala e, gospodin Tisnbom e, na ovim zanimljivim napomenama. I sada evo, možemo krenuti u pitanje i odgovore. I prvi govornik je koordinator EPP, p-a, gospodin Balc, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, gospodine Rezenbum, eh, Disenbum, eh, hvala što ste ponovno kod nas u odboru. Želio bih eh, krenuti sa dvije teme. Kao prvo, želio bih nešto reći o onome što se sada spomenuli, o onome što je rekao gospodin Mario Draghi Jackson Hall, koju sam doista pratio i mnoge su se interpretacije e, uslijedile nakon tog govora i nakon toga e, mislim e, da gospodin Mario Draghi nije tamo preporučio takve politike kakve se neki tumače nego je rečeno da se nezaposlenost mora boriti protiv nezaposlenosti mora boriti strukturnim reformama te također treba dobro razmotriti javne izdatke, e, javne rashode država zemalja članica. E, znači, osim toga visoko porezno opterećenje i pravna ograničenja putem e, pakta o stabilnosti i rastu. Dakle, mene zanima vaša procjena o tome, dakle, na temu njegov, govora gospodina Dragija, jer mislim da je tu podignuto puno prašine. Dakle, to je jedno područje koje me zanima. Drugo područje koje nas zanima trenutno svakodnevno se moramo baviti temom Ukrajine, a time i temom Rusije. Dakle, kada pogledamo da se u Rusiji trenutno golemi iznosi odlaze u smislu kapitala svakodnevno, Zanima me kako e, procjenjate situaciju financijskog sektora u Rusiji, a posebice kao predsjednik Eurogrupe, kako, izgleda, kako po vašem mišljenju izgleda perspektiva u svjetlu danjih e, sankcija prema ruskom financijskom sektoru. Hvala. Izvolite. E, hvala gospodin Bals na ovim pitanjima koja se odnose na ključna pitanja koja su e, naravno u svim e, časopisima i u svim e, temama, u svim medijima. Dakle, Jackson Hall, govori Jackson Halla je jedna od tih tema naravno interpretirana na razne načine i od strane raznih komentatora, svako je izabrao ovo ili ono, pa se uvijek dobro vratiti na sam govor i E, uvijek točno pogledati što je to točno gospodin Dragi rekao. Svakako naglasio je da fiskalna politika može igrati veću ulogu i to je po mom mišljenju konzistentno sa njegovim ranijim izjavama na tu temu, Naime, on je uvijek e, političarima jasno govorio, nemojte očekivati da mi bankari damo sva rješenja, nemojte očekivati sva rješenja od strane monetarne politike. Mislim da je to konzistentno sa njegovim inače govorima. A kao što sam rekao u svojim e, uvodnim napomenama, e, Pakt o stabilnosti i rastu je sidro za povjerenje, to su njegove riječi, koje si ne smijemo dopustiti da uništimo dakle sam njegove vlastite riječi. I gospodin Dragi u svakom svom govoru naglašava važnost strukturnih reforma za poboljšanje, temeljno poboljšanje konkurentnosti europskih gospodarstava. Spomenuli ste tržišta rada u mnogim zemljama, je to još uvijek veliko pitanje, tu ima mnogo potencijalnog rasta, ali i međutim postoje mnoge i strukturne reforme u raznim zemljama koje su tijeku. Što se pak tiče fiskalne strane ovog pitanja, postoji niz opcija. Znači, što se tiče pakta o stabilnosti i rastu, mislim da je Eurogrupi također postoji velika predanost prema ovom paktu i propisima iz pakta, korištenju fleksibilnosti gdje je to moguće i nužno, Međutim, u okviru fiskalne politike treba, mogu se koristiti razni odabiri. Možemo koristiti neku fleksibilnost koja je zacrtana u paktu, koja je nužna i prema propisima. Zatim postoje odabiri koji potiču rast, znači kad se e, izrađuje proračun, može se otvoriti određeni fiskalni prostor za recimo bavljanje ovim poreznim klinom, poreznim opterećenjem e, na rad zatim e, prebacivanje poreznog pritiska na manje gospodarski štetne sektore ili recimo traženje e, smanjenja e, izdataka, ali na način koji pogoduje rastu. Znači, mislim da zapravo ova debata o fiskalnoj polici nije samo o tome trebali e, raskrstiti sa paktom i mislim da je zapravo u Eurogrupi ovdje vrlo jasno mišljenje da je pakt ključan za kredibilitet i dugoročnu financijsku stabilnost i u okviru pakta imamo fleksibilnost, a u nacionalnim financijskim politikama mogu se e, donijeti pametni e, odabiri koji pom, pomažu oporavku financijskom. A što se tiče Rusije, to nije pitanje isključivo Eurogrupe pa bih mogao tu stati, ali reći ću ipak nešto. Naime, smatram da ove sankcije, posebice prema financijskom sektoru, jesu učinkovite. E, one se e, odnose na samu osnovu gospodarstva u Rusiji. Mislim da e, postoji još u okviru jednog mudrog pristupa mogućnost njihovog jačanja, postoji mogućnost, e, ali to treba učiniti mudro i polako, znači ta eskalacija, ali mislim da E, postoji e, jasno, jasno mišljenje u Europi da Ukrajinu treba e, podupirati, da moramo nastaviti ovim sankcijama podupirati Ukrajinu i da su ove financijske sankcije dobar put za to. Hvala. Gospodin Udo Bulman, SD. Zahvaljujem predsjedniče, gospodin Disemplum, dobrodošli od strane socijaldemokrata u našem odboru. Evo da krenemo ravno na stvar. Situacija e, nije naravno e, nimalo e, mirna. Mi smo jednim korakom već u ponoru, ali ono što nam prijeti posebice je dugoročna stagnacija i pitanje kako ćemo iz nje izaći. Kako je pak tu e, važna intervencija Marija Dragija ovdje, to možemo vidjeti iz naših razgovora ovdje i posebice na tome što je gospodin Bals, gospodin Burhard Bals, krenuo u svoj uvod e, e govoreći o tome što možda gospodin Dragi nije mislio u svome govoru. Toliko smo o njemu shvatili od njega ali znači e, put, put iz, e, spas iz naše situacije nije u e, interpretiranju nečeg govora, mislim, mislim nije samo stvar u deficitu, nego kako ćemo ostvariti neke uštede u državnom sektoru. I meni se zapravo čini da zapravo je naš veliki problem da mi nemamo programa koji bi stavio iza onoga što je rekao gospodin Dragi. Niti politički konsenzus, niti program da to što je gospodin Dragi rekao pretvorimo i pretočimo u aktivnosti, konkretne aktivnosti. A o ta fleksibilnost koju govorite, otkud će ona doći? Naravno da mi govorimo o strukturnim reformama i moramo biti u mogućnosti e, ostvariti, omogućiti investicije. Ali ne može biti da najbolji financijski e, ministar eh, bude eh, ministar zemlje u koju se ne investira. Mislim, investicije u eurozone nisu nešto što je <laughs> zabranjeno. Znači, trebamo vidjeti političke programe, političku volju, te tipove i tako dalje. Eh, I onda nastaviti konstruktivno ovu debatu. Recite nam dakle, gdje je ovdje E, uloga javnih investitora, e, e, privatnih investitora, na primjer i privatnih investicija u području sektora, to je ono što može Europu odvesti dalje. To je moje pitanje. Ihre Fragen. Ähm, ähm, Zahvaljujem gospodine Bolan na pitanju. E, mislim da ovaj e, pristup o tome gdje ovdje stojimo gospodarski u ovom trenutku mora biti jedna mješovina politika. Ne vjerujem da bankori kažu, e, mogu samo reći, pa vi koristite svoje instrumente, a političari kažu, Europska središnja banka će sve riješiti sama. Ne, nego treba se raditi o politika. I moje mišljenje je da Europska središnja banka je već poduzela niz koraka od lipnja koje treba implementirati i e, koje se implementiraju trenutno, a rezultati e, su nešto što se tek očekuje. Tako da, na primjer, e, očekujem rezultate programa LTR, programa Središnje banke da se realiziraju i materializiraju u sljedećim mjesecima. Sada, hoćemo li moći napraviti više ili ne, pa to ćemo vidjeti u sljedećim mjesecima. Međutim, e, e, u lipnju smo vidjeli niz dodatnih mjera koje je poduzela Europska središnja banka, a njihovi učinci još e, ne mogu se pokazati za njih je potrebno duže razdoblje da daju svoj rezultat. A drugi dio mješavine politika i implementacija bankovne unije. Dakle, svi moramo shvatiti da ako uspijemo dobro procijeniti stres testi, ako restrukturiramo bankovni sektor i uspijemo razbiti fragmentaciju financijskih tržišta u Europi koja e, može biti doprinos toga našem e, oporavku. I mislim da je bankovna unija ključni dio naše strategije u ovom trenutku kako bi se gospodarstvo u Europi pokrenulo i investicije pokrenule. Treći dio pak su naravno investicije to je sada i više na našem dnevnom redu nego prije pola godine, ali mislim da smo shvatili kako stvari idu i kako. E, evo sad čekamo učinke monetarnog paketa iz lipnja i e, trebamo učiniti više iz s naše strane da ojačamo investicije. I upravo zbog toga inicijativa Jean-Claude Junckera e, je upravo taj, slijedi taj cilj tog investicijskog impulsa i čekat ćemo e, prijedloge nove komisije kako bismo tu investicijsku agendu pokrenuli. I treće, ovo je vaše pitanje o fleksibilnosti. Fiskalna politika svakako mora biti i dio te mješavine koje sam spomenula, tog miksa. Znači, moramo koristiti fleksibilnost u okviru pakta, a da pritom ne ugrozimo kredibilitet onoga što je dogovoreno i mislim da je to moguće. Ali s druge strane želim jasno reći da fleksibilnost ne znači da sve prolazi i sve može. Fleksibilnost e, bi tu značila da trebamo imati e, poboljšanje u naporima, u restrukturiranju, u strukturnim naporima. Znači, trebamo uzeti u obzir ovdje strukturne e, reforme koje se trenutno provode u brojnim zemljama. I onda, temeljem te procjene, pogledati kakav je strukturni deficit i koja je agenda strukturnih reforma prema kojoj ide e, neka zemlja, tu onda komisija može i mora upotrebiti fleksibilnost. To ćemo vidjeti vrlo jasno u, e, u listopadu i studenom e, kada krenemo na reviziju nacrta proračuna. Ali u svakom slučaju to ne znači da sve prolazi i da je sve moguće. Hvala. Hvala vam lijepo, ovo je bilo vrlo zanimljivo, a sada predstavnik skupine Europskih konzervativaca i reformista. Hvala vam lijepo. Ja se neću složiti sa komentarima koje ste dali niti u pogledu opće gospodarske situacije u Europi s obzirom na milijune nezaposlenih, s obzirom na sve veću, sve veće siromaštvo i to znači da vaša politika nije bila uspješna, osobito ako promatramo situaciju s gledišta Grčke. mi smo uzeli 200 milijardi eura zajmova tijekom ovog razdoblja, izgubili smo tisuće malih i srednjih poduzeća, e, tisuće trgovina, mnogo ljudi živi ispod razine siromaštva, javni dug je izvan kontrole i njime je potpuno nemoguće upravljati, on je u potpunosti neodrživ. Također zajmova koji se ne mogu vraćati također ima e, silno mnogo. Vi govorite o primarnom e, višku, međutim on će se koristiti prvenstveno zato da se vraćaju oni zajmovi koje je Grčka morala uzeti slijedom diktata. I to ne kažem samo ja, to kaže i Europski parlament u svojoj rezoluciji iz ožujka da e, postoji mnogo odgovornosti u eurozoni pod pokroviteljstvom trojke za ovakvu situaciju, da na njima leži velika odgovornost jer nisu uspjeli predvidjeti e, učinke u stvarnom svijetu, učinke e, svojih odluka vezanih uz gospodarsku politiku. Moje pitanje je sljedeće. Hoćemo, hoće li euro skupina dati kakvu naknadu za golemu štetu koju je izazvala u Grčkoj? I zatim što slijedi nakon rezolucije Europskog parlamenta? jer e, biti će poslan dopis e, zastupnicima u Europskom parlamentu kojim ćemo tražiti da se prati što se dalje događa. Mi ćemo tražiti da se riješi pitanje toga duga. To naravno utječe i na obveznice i na e, našu središnju banku. I mislim da bi se o tome trebalo uvelike razgovarati. U točci 72 naše odluke mi govorimo o rješavanju duga. Da li doista mislite da će e, doći do stvarnog rasta i na čemu se temelje takve vaše pretpostavke, takva očekivanja? sve se ovo događa sada kada se e, u Parizu e, očekuju novi pregovori između Trojke i Grčke. Hoće li to imati nove posljedice u smislu novog oporezivanja e, građana, novog oporezivanja naftnih derivata? Hvala vam lijepa. Na prethodnim sjednicama vašeg odbora mnogo smo puta govorili o Grčkoj i tu postoji potpuna suglasnost e, kad je riječ o procjeni situacije. Situacija je vrlo ozbiljna i ona uvelike utječe gospodarski i socijalno na grčko društvo. E, mnogi elementi koje ste vi spomenuli su svakako istiniti, gubici radnih mjesta, e, zatim siromaštvo i slično. No čini se da vi to povezujete s programom, ali ja mislim da razlog krize i ovakvog gospodarskog stanja u Grčkoj nije program. E, taj, e, ti razlozi su dublje u povijesti i e, mnogo su fundamentalniji. No, ostavimo sada to pitanje je kako sada dalje. Mnoga strukturna pitanja koja usporavaju gospodarski oporavak su po mom mišljenju riješena ovim programom. Nema lakog rješenja. Ako želite iz temelja promijeniti strukturu jednog gospodarstva, učiniti to gospodarstvo funkcionalnim, potrebne su brojne promjene i nema prečica, nema jednostavnih rješenja. No mi smo zato spremni i mnogo smo puta već rekli da smo mi kao europski partneri unutar euroskupine spremni poduprijeti Grčku i učinit ćemo to kada i ako bude potrebno i to na temelju revizije koju trenutačno provodimo. E, spomenuli ste Pariz, to je priprema te pete revizije i u kontekstu te revizije vidjet ćemo što je potrebno kako bismo pružili daljnju potporu i nakon e, što se završi provedba programa. U sklopu naše suradnje sa e, Grčkom mi imamo i program za rast, u tome i mi sudjelujemo kao i druge e, međunarodne financijske institucije jer želimo vratiti razinu ulaganja na onu razinu koja je potrebna kako bi Grčka mogla nastaviti s rastom. Naravno, e, mnogo toga ovisi o odlukama grčke vlade. Hvala vam. Koravan Hauzen. Hvala vam lijepo. Dobro došli, drago nam vas je ovdje vidjeti u drugoj ulozi i e, drago mi je što možemo raspravljati o gospodarskim i monetarnim pitanjima na europskoj razini. Htjela bih e, ovdje spomenuti dva, e, dvije teme, dvije i pol teme, jer me zanima i hoćete li ostati na ovom položaju na kojem ste sada i koliko dugo. Prva stvar koju sam htjela pitati je opuštanje kriterija. E, zanima me e, što mislite kolika opasnost sada postoji vezano uz deflaciju s obzirom da imamo tako nisku razinu inflacije u ovom trenutku. E, naravno to je dovelo do nižih cijena hrane i nižih cijena energenata što samo po sebi nije loše. No što mislite te kakva je u tom smislu vaša uloga, odnosno uloga Europske središnje banke. A druga tema je tržište rada gdje imamo onaj koncept fleksigurnosti, dakle ravnoteže između fleksibilnosti i sigurnosti. E, mnogo smo razgovarali o fleksibilnosti u sklopu pakta o stabilnosti i rastu, e, no E, zanima me smatrate li da bismo trebali više progovoriti i o e, sigurnosti jer mnoge države još uvijek ne poštuju odredbe pakta o stabilnosti i rastu i ne poštuju e, preporuke koje su im dane E, hvala lijepo, drago mi vas je vidjeti, mi smo prethodno blisko surađivali e, kad sam e, ja bio voditelj odbora za gospodarska pitanja u nizozemskom parlamentu. Hvala vam za ovo pitanje, hoću li ostati na ovom radnom mjestu i koliko dugo, hvala za to pitanje. Kao što znate, moj mandat završava u srpnju sljedeće godine i odlučan sam raditi do kraja mandata. Nema nikakvog razloga da prestanem raditi ranije, a e, pitanje hoću li ponovno biti, e, se kandidirati za ovo mjesto ili ne, mislim da ću donijeti tek kasnije, ali mislim da manje moramo govoriti o radnim mjestima političara, a više o radnim mjestima onih ljudi koje mi zastupamo. Zatim kad je riječ o kvalitativnom olakšavanju, e, vas brine to olakšavanje. Kvalitativno olakšavanje može biti dobar instrument ovisno o analizi, ovisno o tome smatrate li da postoji nedostatna likvidnost na tržištu. E, postavlja se pitanje je li ono što Europska središnja banka izdaje dovoljno da se riješi ovo pitanje, mislim da o tome treba odlučiti sama banka. Ja čvrsto vjerujem u neovisnost središnje banke i kao što sam prethodno već rekao, mislim da se nije dovoljno razmislilo o paketu iz lipnja u našim analizama i zbog toga rezultate tog paketa iz lipnja tek moramo vidjeti i trebamo ih dakle dobro procijeniti. Kad je riječ o opasnosti od inflacije, kao što znate Europska središnja banka uvijek se usredotočava na srednjoročnu inflaciju to je ono što je u središtu njihove pozornosti i mislim da je to odgovarajući pristup. Spomenuli ste fleksigurnost, to je pojam koji se često koristi prilikom reforme tržišta rada. Mnogo govorimo o fleksibilnosti, a što je sa sigurnošću? pa mislim da postoji općenita suglasnost o tome koliko je pakt važan i to ne bismo trebali nikako narušiti, a to je i gospodin Dragi vrlo jasno rekao u svom govoru. No, unatoč tome, mislim da postoji dobar razlog što je fleksigurnost uključena u taj pakt, no, naravno, postoje određeni uvjeti za fleksigurnost. Fleksigurnost se može ostaviti ostvariti samo ako su zadovoljeni odgovarajući uvjeti. To je također tamo navedeno i kao takva se i koristila. Ako gledate kako smo provodili fiskalnu politiku i fiskalna pravila u proteklim godinama, možete vidjeti da je čitavom nizu zemalja dano više vremena pod određenim uvjetima, recimo Nizozemska je dobila više vremena pod konkretnim uvjetima, morali smo provesti određeni e, paket, jasno sročeni paket i to je svakako jedna od mogućnosti za koju se ja zalažem kada je nekoj zemlji potrebno više vremena. E, I onda naravno uvijek moramo imati paket vrlo konkretnih strukturalnih reformi. Drugim riječima, ako država traži više vremena, ako ima pravo na više vremena da ispuni fiskalne ciljeve, moramo se pobrinuti da to vrijeme ne bude uludo potrošeno već da se to vrijeme uloži u provedbu strukturalnih reformi i rješavanje strukturalnog deficita. Hvala vam lijepo, Fabio De GUE. Hvala vam. Molim vas oprostite unaprijed na mom dosta konkretnom načinu obraćanja koji možda nije uobičajen u parlamentu. Ako mogu sažeti vaš govor, ja ću reći doslovce, u, priličnom, u priličnim smo govnima i ostanimo tu gdje jesmo. Međutim, s obzirom na to odakle dolazim, s obzirom na E, moje podrijetlo mogli bismo reći da ćete u budućnosti biti nagrađeni e, u raju dakle vi kažete evo treba još steknuti e, remen i onda ćemo imati dobiti za to nagradu biti ćemo jednog dana nagrađeni međutim mene zanima do kada europljani se pitaju do kada ćemo s time tako kad sam ja poučavao makroekonomiju u školi, uvijek sam svojim učenicima govorio možete iznijeti argumente kakve god želite, možete se zalagati za štednju protiv štednje, ali morate uvijek e, svoje rezultate mjeriti u odnosu na podatke iz stvarnog svijeta. Podaci iz stvarnog svijeta nam kažu da se svi e, posluju bolje od nas. E, Švedska, Japan, SAD, dakle svi izvan Europske unije. A znamo da je Italija u recesiji i Njemačka ima problema, Španjolska je možda mrvicu su bolje. Francuska je već godinu dana u, ima problema. Dakle, Španjolska recimo koja sad ima malo bolje rezultate e, nije se u potpunosti e, okrenula prema štednji već je provela i drugčije mjere. Dakle kad gledam preporuke za pojedine zemlje E, one ništa ne govore o makroekonomskim ciljevima koji nisu ispunjeni, oni ništa ne govore o ciljevima vezanim uz inflaciju koja je blizu 2%, no ispod 2% i u tome uopće ne uspjevamo. Ništa o tome nisam vidio ni u vašem izvješću, tako da mislim da je to osnovni problem sa neispunjavanjem glavnih makroekonomskih ciljeva u eurozoni. S obzirom da njemačka vlada tako E, snažno se zalaže za neovisnost e, središnje banke. Ja moram reći da ja mislim da bi Europska središnja banka ipak morala odgovarati za svoje postupke. No s obzirom na taj njemački stav, zanima me koliko mislite e, pritisnuti gospodina Dragija u pogledu inzistiranja na politici štednje i također kakve su šanse da se Europska središnja banka ponovno počne baviti vrijednosnicama, e, pritom izjavljujući da će to poboljšati gospodarsko e, stanje. Hvala vam lijepa. Vaše pitanje o pozivu koji se dogodio ili se nije dogodio. Moram reći da to ne mogu komentirati jer nisam sudjelovao ni u kakvom sličnom telefonskom pozivu pa e, ne mogu o tome ništa reći. Ono što mogu reći je da je Europska središnja banka pokazala da je iznimno snažna i to je za eurozonu tijekom krize bilo iznimno važno. Siguran sam da njihov pristup i instrumenti koje su do sada koristili su vrlo valjani i da će biti još više vrijedni u narednim mjesecima. Naravno, raspravlja se o tome jesu li u potpunosti upotrijebili instrumente koji su im na raspolaganju, ja nisam uvjeren da jesu, ali Mislim da ne bismo smjeli očekivati sve odgovore od središnje banke, odnosno od monetarne politike. Vi kažete da svi posluju bolje od Europe, ja se s time ne slažem. Mi naravno ako uvelike ovisimo o monetarnoj politici to samo u sebi podrazumijeva čitav niz rizika koje možda nećemo, e, s kojima se nećemo suočiti kratkoročno, ali dugoročno zacijelo hoćemo. jer naravno imamo i kao što znate učenak monetarne politike u SAD-u koji se onda osjećaju diljem svijeta. Znači, nemojte očekivati sve odgovore od monetarne politike. Mislim da Europska središnja banka treba iskoristiti svoj mandat da učini što je potrebno kada je to potrebno. No, E, mislim da u Europi postoje zemlje koje imaju još prostora u fiskalnoj politici koje mogu iskoristiti. Razina javnih investicija u nekim zemljama može se povisiti, osobito u infrastrukturu i u nekim gospodarskim sektorima u Europi postoji i prostora za povećanje plaća što bi sasvim sigurno moglo e, pridonijeti oporavku potražnje. No u svakom slučaju slučaju e, moramo vrlo konkretno razmatrati stanje u svakoj pojedinoj zemlji, u svakom pojedinom gospodarskom sektoru e, kako bismo se odlučili odgovarajućoj kombinaciji politika. No, kao što sam rekao, važna su javna ulaganja kao i privatna ulaganja. Važno je poboljšati plaće, povisiti plaće u nekim dijelovima gospodarstva, ali moramo imati mješavinu politika. Hvala vam lijepa. Do sad smo bili malo fleksibilni u pogledu uporabe vremena, ali sad ćemo se dalje morati držati pravila kako bi svi imali priliku postaviti pitanja. Molim vas, nemojte prelaziti dodijeljeno vam vreme od tri minute, najviše tri i po minute, a zamolit ćemo onda i našega gosta da iskoristi jednako toliko za odgovor, inače neki kolege neće moći postaviti pitanja. Filip Lambert u ime zelenih. Hvala vam lijepo. Evo, neposredno prije nego što se jave zeleni, vi kažete da ćete sada biti stroži. Molim vas da budete pravični. Dobro nam e, došli. E, e, ne znam uz ovakvog socijalista kao što je gospodin u kome su uopće potrebni konzervativci ili reformisti. Htio sam nešto reći o učincima o kojima ste i vi govorili, o o strukturnih reformi E, znači, doista e, postoje rezultati strukturnih e, reformi, one daju rezultate i čuli smo upravo malo prije kakvi su to sve rezultati. Međutim, strukturne reforme nisu dale one ciljeve koje ste si zacrtali. Vi kao ozbiljan političar imate zacijelo i rezervni plan. Pa me zanima koji je vaš rezervni pričuvni plan e, ako ne e, dođe do ponovnog rasta i što će tu biti sa socijalnim pitanjima, što će biti sa zaštitom okoliša i tako dalje. Zanima me koga e, još možemo oporezati ako vi želite, e, ako ne želite se zalagati za još daljnja rezanja u javnom sektoru, odakle ćete e, doći do novih sredstava. Zatim spomenuli smo rad trojke, siguran sam da ćete da ste svjesni da smo mi pokrenuli i službenu istragu protiv trojke kako bismo se pobrinuli da budući programi budu bolji. Hvala vam lijepo. Vi ste rekli da su strukturalne reforme izazvale siromaštvo. To je zanimljivo gledanje, no ja ga ne razumijem, pa mi je teško tu nešto reći. Sada govorim kao nizozemski ministar. U mojoj zemlji proveli smo čitav niz reformi, e, i rast se vratio kad pogledam države poput Španjolske ili Irske tamo su provedene teške mjere recimo reforme tržišta rada i rast se vratio dakle meni se čini da u analizi ove krize često krivimo one e, politike koje su nedavno uvedene, a odnose se na strukturalna pitanja koja moramo riješiti u svojim gospodarstvima. Ako to ne učinimo, ta stopa nezaposlenosti koja je u mnogim zemljama bila visoka i prije krize ostaće visoka, a to je neprihvatljivo. Naravno moramo omogućiti pristup tržištu rada. Ako želimo da mladi ljudi imaju bolje izglede da dođu do radnih mjesta, moramo se pobrinuti da budu bolje obrazovani i da imaju pristup onim profesijama koje su sada zatvorene, a za to su potrebne reforme. Ja mislim da prihvaćanje niske razine konkurentnosti naših e, zemalja nije prihvatljivo i da onda pritome očekujemo da će stopa rasta porasti. Samo kažem da ja u to ne vjerujem, ne kažem da ste vi to rekli. Ja u to ne vjerujem. Ja vjerujem da moramo imati dobru mješavinu politika, moramo ih prilagođavati kroz vrijeme i e, jedan od novih elemenata su ulaganja. O tome ćemo razgovarati u narednim mjesecima. Kako se pobrinuti da imamo i javna i privatna ulaganja. E, kombinirat ćemo to sa fiskalnim paktom gdje je to moguće i koristiti mjere monetarne i gospodarske politike i to na razuman način i tako pokušati dobiti odgovarajuću mješavinu politika. No nemojte reći glasačima, barem ja neću reći glasačima, da može možemo zadržati stanje ovakvo kakvo jest i jednostavno trošiti više novca i da ćemo se na taj način izvući iz krize. Imam još uvijek 30 sekundi. Ja to nisam rekao, ali meni se čini da vi smatrate da ova razina nekonkurentnosti je neprihvatljiva, ali nisam nikad reka, čuo od vas da ste rekli da je trenutačna razina siromaštva ili socijalne isključenosti neprihvatljiva. Dakle, to su dvostruki standardi. Ako želite o tome više saznati, odite u Portugalu, u Španjolsku, u Irsku i provedite neko vrijeme na ulicama. Bio sam, bio sam u tim zemljama, no morate znati da kad se rješava pitanje nekonkurentnosti, to nije kontradiktorno suprotstavljeno rješavanje pitanja siromaštva i socijalne isključive. Po mom mišljenju, konkurentna Europa je temelj za oporavak e, zaposlenosti u Europi. Nemojte stvarati kontradikcije tamo gdje ih nema. Hvala. Eh, hvala vam lijepo. Hvala vam na vašem izvješću. Doista je ohrabrujuće čuti da govorimo i o siromaštvu i o teretu koji snose građani Europe. Spomenuli ste da je došlo do usporavanja napretka u Europi, osobito u velikim gospodarstvima. Recimo, Njemačka je sve manje učinkovita u svojoj trgovini. Međutim, mislim da ne možemo za to kriviti samo stanje stanje u Ukrajini jer e, sankcije koje su nedavno um, se započele prevoditi sasvim sigurno još nisu uključene u brojke koje ste e, vi prezentirali. E, postoje drugi razlozi, prije svega te grozne anglosaksonske financijske institucije, zatim nesposobnost ljudi da upravljaju vlastitim gospodarstvima i sada imamo stanje u Ukrajini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 Dakle, ista politika koja se sada vodi je politika koja se vodila u Europskoj uniji u prošlosti. Dakle, problem je u europskim institucijama, a ne u samim e, zemljama. To je moje prvo, e, prva tema. Druga tema, e, gospodin Padovan, talijanski ministar financija, nedavno je govorio o tome da će biti potrebno barem tri godine da učinkovite reforme poprave stanje u njihovom gospodarstvu. Što vi kažete? E, smatrate li doista da vaše promjene i politike koje predlažete mogu poboljšati e, život ljudi sada u sadašnjem trenutku u ovom trenutku stopa je 0,6% i traje tako već 18 e, mjeseci a ciljana stopa inflacije je oko 2% kad čitam vaše izvješće ili izvješće bilo koje druge institucije Europske unije, meni se čini da nema ničega što bi moglo kratkoročno poboljšati situaciju. Govori se samo o dugoročnom poboljšanju, ali od toga ljud, životi ljudi neće biti bolji. I u vašim riječima leži i veliki porezni pritisak na e, stanovnike Europe i e, to meni zvuči kao alarm za upozoravanje. Jučer smo u ovom odboru e, zapravo izglasali jedan zaobilazni način oporezivanja i smatrate li vi da Europska unija treba preuzeti nadzor nad oporezivanjem zivanjem e, europskih građana ili smatrate da se takvo što nikada ne bi smjelo dogoditi? Hvala vam lijepa. Evo nekoliko riječi prije svega o stanju u Ukrajini. Mislim da morate biti svjesni prije svega da stanje u Ukrajini se nije počelo događati jučer niti prošlog tjedna, već e, se mi tive bavimo od početka stanja u Krimu i stanje se sve više i više pogoršava. To utječe naravno na povjerenje ulagača, tvrtki koje ulažu e, naših potrošača, a to sve utječe na naše gospodarstvo, a naravno ovakvo stanje utječe i na one tvrtke koje posluju sa Rusijom, odnosno s Zatim govorili ste o reformama za koje je potrebno vrijeme, to je točno i ne samo reforme, zatim i neke porezne mjere i neke reforme u tom u poreznoj politici mogu se provesti dosta brzo, međutim neke e, druge reforme, recimo na tržištu nekretnina, trebaju vremena i potrebno je dugo vremena da se vide rezultati, isto vrijede i za reforme tržišta rada. Stoga mislim da je važno kad razmatramo ciljeve u pogledu strukturalnog deficita, a to je dugoročno poboljšanje proračuna, da također uzmemo u obzir dugoročne reforme i činjenicu da je potrebno dugo vremena da reforme daju rezultate. No to će biti zanimljivo kad budemo razmatrali učinke paketa od šest mjera i paketa od dva mjera, e, što će zacijelo e, raditi i vaš parlament. Zatim, kad je reč o poreznoj politici u euroskupini, nemojte se brinuti oko toga. Mislim da je jako važno kad analiziramo gospodarske jake i slabe strane država eurozone, da se pozabavimo ključnim pitanjima, a to je ona usporedba sa pros prosjekom e, OECD-a. E, mi imamo mnogo više porezne stope i to moramo riješiti. Postoje brojne inicijative u Francuskoj, Nizozemskoj, e, dakle različite inicijative u ovom pogledu i važno je o tome razgovarati. Važno je razgovarati o tome koliko žurno to treba provesti i kako onda to provesti ako porezno opterećenje želimo prebaciti na druga područja. Važno je da E, na taj način naškodimo gospodarstvu što je manje moguće. Da li to znači da Europska unija treba nametati svoju poreznu politiku? Ne, ali riječ je ovdje o koordinaciji poreznih politika i ja doista vjerujem da o tome u Europi treba više razgovarati. Vi se s tim možda nećete složiti, ali moramo razgovarati o izbjegavanju poreza, utaji poreza, E, preseljenju dobiti iz jedne zemlje u drugu i tome slično. Dakle, sve su to važne stvari i dio su naše strategije kojom pokušavamo ojačati temelj naših gospodarstava. Skript e, Bernard Monod. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, en tant que représentant des ministres des... Zahvaljujem predsjedatelju. Što se tiče predsjedanja ministra financija, jedno pitanje bih samo postavio, ali prije svega brine me nesposobnost vlada Europske unije da pokrenu gospodarski rast i da postave odgovarajuća pitanja. 92. dakle, nakon referenduma, došlo je do promjena niza politika u europskim zemljama i obećavalo se e, potpuno popunjenost radnih mjesta, prosperitet, a kakva je situacija 20 godina kasnije. Svi pokazatelji su u kriznom stanju, za sve dobne skupine situacija loša, imamo strukturne probleme i ja zapravo vidim deflaciju što zapravo čujemo i svim političkim komentarima i iz medija. Javne financije su u groznom stanju i Europska komisija se zapravo, zapravo počinje kritizirati Francusku. Dakle, kada vidimo stanje računa svi su u deficitu, s izuzetkom Njemačke, općenito živimo u sve većem siromaštvu, migracija je sve veća i zapravo e, patimo od drakonskih mjera štednje koje utječu na građane. No s druge strane, financijski pokazatelji su nešto o čemu još možemo raspravljati. Dakle, profiti su porasli i zapravo do toga je došlo zbog potpore javnim financijama od Europske središnje banke. I to zapravo negativno utječe na zaposlenost. Bogati postaju sve bogatiji, što je e, strašno uzevši u obzir e, opći utjecaj na stanovništvo. Dakle, mislite li još uvijek da ovaj makroekonomski neoliberalni model trojke koji se bavi privatizacijom svega i koji pokušava sve svesti na europsku razinu, uključujući valutu i banke, da li mislite da je to ispravan model? Da li mislite da je to odgovarajući i dobar makroekonomski model za dobro stanje svih naših građana? Ja se bojim da su ljudi sve više ljuti i da ukoliko ne promijenimo svoje ponašanje, da će to vrlo loše utjecati i na političkom planu. Ne bih se složio sa mnogim stvarima koje ste rekli, no ne bi mi bilo dovoljno prostalih par minuta na to, pa ću se samo sredotočiti na vaše pitanje koje mi se čini da je bilo o privatizaciji i o tome da li se krećemo u pravom smjeru. Privatizacija nije ključni element e, svih programa. U nekim programima je dio rješenja da se smanji državni dug, a očekivanja e, za taj dio programa nisu toliko visoka i zapravo rezultati od toga nisu bili odviše impresivni. No, to je bilo sastavnim dijelom programa zbog toga što određen broj zemalja ima neodržive razine duga i time se moramo pozabaviti. Dakle, privatizacija može biti jedan dio pristupa tome, no dosadašnji učinci nisu bili sjajni. Da li je cijeli pristup trojke ispravan? Morate shvatiti da je pristup trojke e, pristup Eurogrupe. Dakle, trojka nije postavila sama svoju vlastitu strategiju, niti sama oblikuje, odlučuje o svojim programima. Ti programi se raspravljaju, o njima se pregovara sa zemljama u kojima se radi, o njima se odlučuje unutar Eurogrupe. I to e, čine ministri svih zemalja. Dakle, ta zamisao da je trojka nekakvo neovisno tijelo koje potpuno bez kontrole i nedemokratske donosi odluke, dakle, ako želite kritizirati trojku, morate kritizirati Eurogrupu jer mi donosimo odluke o tim programima. E, da li su ti programi dobra stvar? Mislim da su se pokazali učinkovitima u smislu da su zemlje e, maknuli sa samog ruba bankrota, no bile su vrlo teške svojim posljedicama. Da li smo to mogli nekako drugačije učiniti? Možda, no nema takvih rješenja kada je neka zemlja e, na samom rubu bankrota. Programi su pokazali da se e, hvate u koštac sa velikim brojem strukturnih problema u nizu zemalja, u određenim zemljama su se pokazali i uspješni, ne još u smanjenju nezaposlenosti na razine koje bi nam bile prihvatljive, niti u rješavanju svih socijalnih posljedica e, koje društvo osjeća, ali u smislu oporavka, e, povratka povjerenja, povratka investicija, gospodarskog rasta, a u nekim zemljama čak i e, po smanjenju nezaposlenosti. Da li sam ja zadovoljan s onime gdje smo sada? Apsolutno ne. Da li mislim da se moramo više potruditi e, po svim, u svim elementima ove kombinacije politika, mislim, ali uz odgovarajuću ravnotežu. Dakle, narav ove krize ima mnogo veze sa bilancama, sa kreditima, zajmovima koji su se lako odobravali svi ti dugovi, javni ili privatni, su nešto sa čime se moramo hvatiti u koštac i za to će trebati vremena. Dakle, nema brzih rješenja, a to mislim da je također e, jedan dio one iskrenosti e, koju moramo imati prema svojim biračima. Hvala vam, ovime završava prvi krug e, za klubove zastupnika, sada prelazimo na pitanja samih zastupnika. E, čini se da kasnimo, e, da nam polako poneste vremena u našem rasporedu. E, napravit ću jednu promjenu u strukturi. Dakle, grupirat ćemo pitanja po tri. Svaki govornik će imati dvije minute za pitanje i pokušat ćemo poštivati naš rok da završimo do 10.30 s ovom razmjenom gledišta jer gospodin Tajzelblum kao i neki drugi imaju druge obaveze. Dakle, riječ sada dajem pablo Biderganu, zatim Prvanš Berez i Donuti Ljubner. Poštovani predsjedniče, mi smo e, ovdje navikli na e, vrlo strogu disciplinu koju predsjedatelj treba provoditi na ovakvim sastancima, ali to niste činili do sada, pa ako zapravo to ne budete činili, onda zapravo drugi e, članovi odbora neće jednostavno više imati mogućnost ništa pitati, niti ništa dobiti kao odgovor. Morate od početka provoditi disciplinu kako treba. Not kratko vrijeme, nismo bili disciplinirani. Problem je tome što sam sada shvatio da jednostavno imamo preveliku, predugu listu govornika, a problem ćemo riješiti uvodeći neke promjene. Dakle, ispričavam se e, u ime cijelog našeg tima e, odbora, no ne radi se o problemu e, od nekoliko sekundi više ili manje, već o cijelom dugom popisu govornika. Da ne gubimo vrijeme, da ću riječ Pablo Zabron Bideganu. Hvala vam lijepo predsjedatelju. Mm, zaželio bih dobrodošlicu našem gostu. Hvala na objašnjenjima i slažem se da je situacija s europskim gospodarstvom vrlo krhka i naša je odgovornost da se ta krhkost pretvori u nešto drugo. No ono što često spominjete je važnost kombinacije politika. I po mojem mišljenju, e, u smislu fiskalnih politika, e, važno je da određene zemlje imaju jedan malo širi pristup. E, tu se slažem s vama, a važno je da naglasimo značaj gospodarskih reformi. Ali volio bih čuti vaše mišljenje o tome da li je ovo neuspjeh u smislu opsega reformi koje države članice provode i koja je odgovornost Europske središnje banke, e, da li je njihova odgovornost rješavanje problema Europe i poticanje rasta, jer važno je uzeti u obzir da se čini da Mario Draghi nema previše nade u to da će e, se mjere provesti. Dakle, želio bih znati što biste vi učinili da vi predsjedate Europskom središnjom bankom. Da li biste vi eh, mogli učiniti više od onoga što se učinilo do sada? I za kraj, što se tiče budućih planova, zanima me čemu se nadate za investicijske planove koje je najavilo, najavio naš budući predsjednik komisije. I također me zanima što mislite o snazi eura i mislite li da snaga eura ima ikakav utjecaj na trenutnu krhkost europskog gospodarstva. Hvala vam na pažnji. prvaš brez Gospodine predsjedatelju, eh, zahvaljujem se našem gostu. Već je spomenut govor Marija Dragija i mislim da je vrlo eh, to zanimljivo. Već neko vrijeme nas iznenađuje e, što se Središnja banka bavi pitanjima plaća, e, no mislim da ovdje nema prostora pogrešnim tumačenjima. Dakle, spominje se da je nezaposlenost i zaposlenost velika briga unutar eurozone i svaka zemlja kako bi se pozabavila time ima svoje planove, a unutar tih planova postoje gospodarski uvjeti kriteriji, dakle rast, posebne preporuke za zemlje i to je ona ključna točka za definiranje strukturnih plafona u pojedinim zemljama. Možemo vidjeti da je postoji značajan pad što se tiče inflacije, to nismo očekivali, imamo i neprihvatljivu situaciju po pitanju nezaposlenosti, rast je mnogo niži od onoga što se predviđalo. Dakle, hoćemo li okretati leđa toj stvarnosti? Pokušavamo provesti bolne strukturne reforme, no da li je to jednostavno jedan sastavni dio nefleksibilnosti? Moramo se uhvatiti u koštac s ovom situacijom sa pravim razumijevanjem stvari. Zastupnica Hudner. Hvala vam. Jedan kratak komentar i dva pitanja. Komentar se tiče toga da kada pogledamo opasnost od deflacije tijekom protekle dvije godine, čini se da to nije samo nacionalni fenomen, već da opasnost od deflacije postaje i opasnost za cijelu eurozonu, dakle izazov za eurozonu. To naravno znači da učinkovito nošenje sa tom opasnošću od strana nacionalnih vlada često ostaje van njihovih sposobnosti i traži se od cijelo eurozone da djeluje e, na makro e, razini. Moje pitanje se tiče toga da su nedavno neki stručnjaci ustvrdili da deflacija u eurozoni se može e, nazvati jednom izuzetnom situacijom, što znači da bi privremeno veći deficiti bili prihvatljivi mm, što se tiče e, fiskalnog pakta i pakta za rast i zapošljavanje. Dakle, meni se dopada taj način razmišljanja i takav stav o fleksibilnosti. Postoje nekakvi pritisci iz država, od država članica u tom smislu, a drugo pitanje se tiče e, institucionalnog okruženja i i to u kontekstu trenutnih izazova pred nama. Da li je koordinacija nacionalnih reakcija na ove posebne preporuke za države zemlje, da li je to dostatno u trenutnoj situaciji? Dakle, da li je potreban neki novi institucionalni okvir za makropolitike na europskoj razini i da li ta taj mogući prelazak na funkciju e, predsjednika Eurozone, da li to predstavlja stvaranje jednog novog institucionalnog okvira, e, da li se krećemo u jednom novom smjeru. E, hvala vam. Pokušat ću odgovoriti na sva pitanja. Gospodin Zalba Bidegan, hvala vam na pitanju. Da, moguće je uputiti neku kritiku pristupu pojedinih država članica njihovim reformnim paketima. Više se moglo učiniti i e, zemlje unutar programa su učinile mnogo, a neke druge zemlje su trebale učiniti još više. No primjerice trenutna vlada u Italiji kao i u Francuskoj bila je, bile su vrlo ambiciozne što se tiče reformi. A, i nova vlada u Parizu to nedavno ponovno ponovila, tako da mislim da postoji razlog za optimizam. No, neka od strukturnih pitanja njima se doista moraju uhvatiti u koštac države članice. E, rekli ste da gospodin Dragi ne da razloga za nadu. Ne bih se složio. Mislim da je njegova tema, što nije novo, da ne očekujemo sve od monetarne politike, da se priberemo, učinimo što možemo unutar fiskalnog prostora, bez da se ne poštuju mjere pakta i da se podignu razine investicije, javne investicije gdje je moguće, da se koordinira fiskalni stav unutar Europe i ja se zapravo u svemu tome slažem s njime. A ključno pitanje, još jednom, je da se mora raditi i sa monetarne i sa proračunske strane. Investicijski planovi gospodina Junkera, sigurno sam da će nova komisija uskoro konkretne predloge objaviti, no i ondje mislim da moramo razmatrati europske fondove, dakle kako njih koristimo tako da bih očekivao da će i oni biti uključeni u plan, kao i mogućnost da financijske institucije koje imamo, dakle Europska investicijska banka i tako dalje, da budu uključene. Dakle, moramo upotrebiti instrumente i institucije koje imamo na raspolaganju za jedan ambiciozni investicijski plan. Snaga eura svakako ima utjecaj tijekom proteklih tjedan i pol, dva tjedna je ona opadala, ali ima utjecaja na e, kratkoročno i dugoročno konkurentnost, mogućnosti izvoza i tome slično. No, trenutno zapravo je euro slabi, što bi na neki način moglo biti od koristi. Gospođa Rez je pitala E, krećemo da leđa stvarnosti. Mislim da ne. Mislim da smo vrlo svjesni e, da je prije možda pola godine postoji jedan opći optimizam o tome da rast ubrzava. Sada, pola godine kasnije, moramo shvatiti da određeni broj većih zemalja e, nazaduje, odnosno stagnira što se tiče tog ekonomskog oporavka, a nas sve najviše brine da zaglavimo u sovrstnom ekonomskom patu. Dakle, potrebne su inicijative e, novih politika poput investicijskog programa o kojem smo govorili, poput monetarnih politika, e, rekao sam e, paket iz lipnja, tek se mora provesti u potpunosti i tako dalje. I da, morali bismo upotrijebiti fleksibilnost, ali to nije ništa besplatno. Neke zemlje čini se da misle da kada kažemo fleksibilnost da će odmah to riješiti sve njihove probleme. To nije tako gospođo Hübner, govorili ste o opasnosti deflacije u eurozoni, pravu ste, e, to je postalo problemom, to je odgovornost cijele eurozone. E, ne vidim da postoji opasnost od deflacije, ali postoji opasnost od dugoročne vrlo niske inflacije, što e, bi do čega ne bi trebalo doći i kao što sam već rekao, to je zajednička odgovornost cijele eurozone kao i političara i e, bankara. Izvanredne okolnosti, to je zanimljivo pitanje e, kojim ćemo se svakako baviti e, u studenom kada ćemo govoriti o nacrtu proračuna, ukoliko će inflacija biti vrlo niska u nekim zemljama, da li to možemo shvatiti kao izvanrednim okolnostima prema našem paktu. Sad je pre rano da kažem, moralo bi se raditi o doista nekom velikom otklonu od naših procjena, od prvih procjena komisije. Ne znam da li su trenutne razine niske inflacije dostatne, da to prozovemo tako nečim, no na komisiji je da da svoje mišljenje o tome, a o tome ćemo onda raspravljati unutar Eurogrupe. Hvala vam, Ones Fernandez. Dobar dan, dobrodošli. Hvala vam na vašim komentarima, no nažalost mislim da ja ne mogu biti osobito pozitivan što se tiče europskog semestra. I zanima me vaše stajalište o nekoliko stvari. Imamo nacionalnu perspektivu europskih problema, što otežava e, da se zapravo vide svi destabilizirajući efekti e, i zemlje mogu razmotriti svoje deficite e, tekućih računa, no u ovakvoj situaciji osjećamo izravne učinke na partnerske zemlje. I to je zapravo teško procijeniti, tako da bi korisno bilo razmotriti ovako nešto. E, moja sljedeća observacija je da europski semestar, da njemu zapravo nedostaje jedna sveobuhvatna analiza koja će razmotriti e, stvarne strukturne reforme koje su potrebne unutar eurozone i odgovarajuću integraciju svih politika. Dakle, europske fiskalne politike e, i napredak na tržištu su nešto što nam je potrebno, kao i suradnja između vlada. Dakle, moramo imati tu to globalno poimanje stvari i surađivati sa komisijom, a to je i pitanje transfera prenosa ovlasti na komisiju uz naravno e, striktan nadzor parlamenta. I mislim da je to problem i da moramo vidjeti kako moramo, možemo polako vratiti stvar u ruke građana. Što se tiče ove globalne perspektive, da li mislite da možemo nadići krizu samo pomoću nacionalnih reformi za zadužene zemlje? Mislite li da monetarna politika, čak i ako se proširi, da, je, da će biti dostatna za riješiti naše trenutne probleme? Da li će to pomoći da se vratimo rastu? Jer čini mi se da nam je potreban sve europski fiskalni plan, plan za rast, i tako ćemo imati više manevarskog prostora za same zemlje. I za kraj, mislite li da bi predsjednik Eurogrupe trebalo biti jedna stalna pozicija? Zahvaljujem. E, gospodin Dieselblom, čestitao bih vam kako ste proteklih sat vremena zastupali odluke koje su donesene, na tome vam čestitam. E, moje prvo pitanje je kako doživljavate danji razvoj e, bankarskih politika? Gospodin Dragi nije rekao ništa novo, rekao je da imamo neke nesolventne strane, a gospodina Junkera smo čuli o potrebi za koordinacijom Eurogrupe i u državama članicama potrebu za strukturnim reformama. No to nije ništa novo, a u SAD-u postoji jedan pokret koji monetarnu politiku pokreću u jednom novom smjeru. I zanima kakva je vaša procjena tog stanja što se tiče monetarne politike. I imamo sedam zemalja trenutno e, koje su dobile izuzeća, e, primjerice Švedska, i mene zanima što će se dogoditi e, u smislu budućeg e, pristupanja eurozoni. Te treća stvar, malo ste spomenuli poreznu koordinaciju i kao nizemskog ministra financija i predsjednika Eurogrupe od vas se zatražilo da li ste spremni razmotriti pitanje izbjegavanja plaćanja poreza i učiniti nešto po tom pitanju niz poduzeća u Nizozemskoj i Irskoj ili eh, ih se ne oporezuje ili ih se ne oporezuje dovoljno. Primjerite, deset najvećih internetskih kompanija u svijetu eh, imaju svoja sjedišta u Nizozemskoj kako bi izbjegli plaćanje poreza. Jeste li spremni učiniti nešto pozitivno u borbi protiv toga? Zahvaljujem, pa je. E, gospodin Dieselblum je mnogo govorio o javnim privatnim investicijama u Europi, kao što je moj kolega rekao, ono što nemamo je precizan, jasan program onoga što će se događati. Moje pitanje je, imate li mišljenje o jednom tehničkom problemu što se tiče e, investicijskih banaka? E, jer važno je imati europski standard za analizu situacije što se tiče privatnih investicija na lokalnim, regionalnim i nacionalnim razinama, e, te što je sa cijelim pitanjem štednje u Europi. E, naime, štednja bi omogućila e, bolje investicije. U Belgiji trenutno lokalna tijela vlasti imaju mogućnost investicija od 50%, a 2014. se pojavila jedna opasnost da se spriječi lokalna tijela vlasti da ulažu zbog pitanja državnog duga. I danas zapravo ne znamo koji je omjer između duga koji se koristi za investicije i onoga koji je na državnoj razini. Također postoji dakle zabrana investiranja koja nije dobra stvar. I usprkos činjenici da su ovakve investicije vrlo profitabilne, jer nam omogućuju stvaranje novih radnih mjesta i pružanje podrške rastu, e, ljudi zapravo ne mogu e, se zadužiti maksimalno kako bi investirali. Mislite li da je važno, kako bi se stvorila radna mjesta, kako bi se stvorio rast u budućnosti, da eh, javni dug eh, doživimo kao jednu aktivnu vrijednost koja može doprinijeti rastu. Dakle, bilo što što je vezano uz mogućnost eh, stvaranja rasta trebalo bi bilo biti isključeno iz pakta stabilnosti. I prema riječima gospodina Dragija, moramo poštivati pakt o stabilnosti, no važno je da postoji dovoljno fleksibilnosti, a gospodin Juncker govori zapravo upravo jednu te istu stvar. E, kako provesti jedan širok plan javnih investicija ako se neće moći investirati na odgovarajuća mjesta? Hvala lijepo. Gospodin Fernandez Alvarez je govorio o svojim sumnjama o tome da li su nacionalne reforme dovoljne da nas povrate e, u rast. Odgovor je ne. Ne bi se trebalo raditi samo o nacionalnim reformama kao što se ne bi trebalo raditi o samo monetarnoj politici. I mislim da to je odgovor na pitanje gospodine gospodina o monetarnoj politici. Mislim da smo monetarnu politiku već poveli cijelom nizu novih smjerova, dakle vrlo eh, fleksibilno iskoristili na mnoge nove načine, ne samo za Europu, već i za anglosaksonske zemlje, dakle u mnogim novim smjerovima smo krenuli s time. No, ovdje bih se ponovno potpuno složio s Marijom Dragijem da stvar ne može dolaziti samo od strane monetarnih politika. Dakle, to uključuje cijeli niz rizika koje ne želimo. Ponovno, moralo bi se raditi o kombinaciji nacionalne odgovornosti, reformi, koordinacije niza reformi koje vrijede za sve zemlje eurozone, a time se bavimo upravo u Eurogrupi. Dakle, jedna razumna fiskalna politika koja će omogućiti ponovni rast, a to uključuje i korištenje fleksibilnosti unutar postojećih ograničenja. Dakle, to je ono na čemu bismo trebali raditi sa novom e, komisijom. Od njih smo čuli da će oni pokušati dobiti investicije na višoj razini, što je trenutno ključno za gospodarski oporavak. I konačno pitanje je bilo e, trebalo, da li treba postojati trajna pozicija predsjednika. Mislim da bi se o tome trebalo e, raspraviti. I što se tiče upravljanja eurozonom, također sam otvoren za raspravu o tome, no najprije e, trebamo vidjeti koje bi bila naše ambicije u tome smjeru. Dakle, u kojim poljima, koliko, u kojoj mjeri želimo prenijeti ovlasti u Brisel a jedan element te rasprave, dakle, na kraju toga, se postavlja pitanje što to znači za naše institucije. E, dakle, ne možemo to preokrenuti i samo govoriti trebamo li imati trajnog predsjednika, veliko osoblje i tako dalje i tako dalje. Nismo raspravili o tome koja bi trebala biti uloga tog predsjednika, e, da li to, koje su njegove odgovornosti na nacionalnoj i na europskoj razini. Dakle, povedimo tu raspravu, no neka to bude učinjeno u pravom redoslijedu i da najprije govorimo o sadržaju i odgovornostima prije nego što počnemo izgrađivati nove investicije. E, po meni bi to bio pravi poredak stvari. E, gospodin Langeo sam odgovorio o monetarnoj politici koja ide u novom smjeru, dakle mislim da smo već bili prilično inovativni. Uh, buduće pristupanje eurozoni mislim da E, jer znate da se nove države članice pridružile, čak i u razdoblju koje nazivamo eurokrizom, i te zemlje su dokazale i vrlo su uvjerene i odlične u važnost e, pristupanja eurozoni zbog njihove stabilnosti, gospodarske, političke, financijske. E, one smatraju, i ja snažno podržavam te baltičke države o kojima govorim, u njihovim uvjerenjima. Dakle, da je to potrebno za njihovu buduću stabilnost, biti sastavnim dijelom eurozone. I očekujem da će eurozona i dalje rasti u narednim godinama. No to je samo moja procjena, ali svakako bih to pozdravio. E, pravno izbjegavanje poreza, jedan od mojih omiljenih tema, e, nizozemska vlada je poduzela cijeli niz mjera o elementima koje ste spomenuli, primjerice jedan od razloga zbog kojeg je toliko međunarodnih poduzeća dolazi u moju zemlju, ima veze sa e, velikim brojem poreznih e, sporazuma koje imamo i mi sad prolazimo kroz njih, mijenjamo ih kako bismo se pobrinuli da se izbjeg, mogućnost izbjegavanja plaćanja poreza e, izbaci iz tih sporazuma. Dakle, mi mijenjamo velik broj ugovora kako bismo se borili protiv izbjegavanja plaćanja poreza. Dakle, jasno mi je to stvarni problem i spremni smo raditi na njemu. I gospodin Bajec, nadam se da sam dobro izgovorio, e, govorili ste o lokalnim vladama koje bi trebali imati mogućnost ulaganja, mislim da bi trebale imati tu mogućnost, to ima e, mnogo veze sa e, investicijama, sa financiranjem na lokalnoj razini, ali s druge strane realno je sastavni dio našeg patka da, pakta da zaduženost na lokalnoj i regionalnoj razini također bude uzeta u obzir kada se razmatra zaduženost jedne države. Kada bi se to odvojilo, dugoročno bi to bio velika opasnost za financijsku stabilnost. Zahvaljujem gospodin Hajs. Hvala vam, ja bih zarazio dobrodošlicu predsjedniku Dieselblomu ja sam nov u ovom odboru, ali smo već niz godina dobro surađivali i želim sve najbolje predsjednike Eurogrupe e, dok god će biti na toj funkciji, a to će biti nadam se e, još dugo. Mm, dobro je rečeno da su mnoge zemlje velike žrtve podnijele. Moja zemlja Portugal, Cipar, Grčka. A zemlje poput Irske i Portugala su se sada vratile na međunarodna e, novčana tržišta. Važno je da i ostanu na njima. Jedan od prijedloga e, koji smo nedavno čuli je prijedlog da što se tiče e, fondova trojke koji odlaze, dolaze iz MMF-a, i to se dogodilo već u Latviji i Mađarskoj prije, da zemlje unaprijed mogu otplatiti njihov e, preostali dug. A postoji jedna uvjetovanost ovdje jer za to je potrebna suklasnost eurozone i iako mi je jasno da se o tom pitanju trenutno formalno raspravlja. Zanima me koji je vaš općeniti stav o tome? Ne bi li imalo smisla da e, države koje su unutar programa i koje ranije žele e, otplatiti dug i iskoristiti nižu kamatnu stopu, da imaju na to pravo? I isto tako, kako bi se Eurogrupa mogla odnositi prema tom zahtjevu kada do njega službeno dođe? Hvala. Zahvaljujem. E, predsjedniče Eurogrupe prvi puta od e, izbora rekli ste e, dakle izbori u Nizozemskoj bili su upravo fiskalnim propisima e, vaša i moja stranka predložila je ne samo da imamo jedan propis, propise za deficita, nego i nezaposlenost jer zapravo tražimo mogućnosti kredibilne fiskalne politike ali dobno i fleksibilne to je isti taj vaš pristup u tom u, iz dijaloga. Ali evo, vratio bih se još jednom e, ranijem e, govoru gdje e, ste rekli da se fleksibilnost i kredibilnost mogu međusobno povezati. Znači rekli ste strukturalne reforme, a možda i javne investicije mogu možda dobiti više vremena da bi mm, riješile pitanje fiskalnog deficita. I također ja bih htio da kažete nešto specifičnije o tome. Želite li to putem neke formalnog postupka ili neke inicijative da se fleksibilnost zacrta u pakt ili e, povezu fleksibilnost i kredibilnost istovremeno? Hvala. evo posljednje pitanje. Gospodin Morazan, zahvaljujem. E, hvala predsjedniče, dobrodošli od nas, e, nas novih članova u odboru. Evo, mi prvi puta imamo e, zadovoljstvo razmjenjivati mišljenje s vama i zahvalni smo na tome. Vi ste rekli da odgovor na sadašnju ekonomsku situaciju ne može biti odgovor Središnje banke, nego šire ekonomske politike. Svakako, slažem se s time i mislim također kada kažete da samo središnja banka i samo središnja banka može odlučivati kada, gdje i kada će činiti više. Upravo zato su ta pitanja vama povezana sa, sa konsekvencama za stvarno gospodarstvo, a povezano sa intervencijama Središnje banke. Ako dakle ECB, Središnja banka e, poduzme e, svoje aktivnosti, hoće li to dovesti do više kreditiranja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva, privatnog sektora i veće potrošnje od strane privatnog građana i vidite li e, strukturne reforme e, za intervencije ecb i mogućnost da one djeluju i da intervencije središnje banke budu poziv na investicije. I posljednje pitanje. Ako središnja banka odluči intervenirati, vidite li tu e, rizik nekontroliranog rasta imovina? Cijena imovina. Gospodine Hejse, lijepo što se vidimo ponovno, sada u drugačijoj ulozi svakako, ali želim vam e, najbolju sreću u ovom vašem sadašnjem položaju. Vi ste e, specifično pitali što je sa zajmovima MMF-a, posebice u Irskoj, e, gdje se gdje Irska razmatra raniju otplatu zajma što bi značilo e, znatne prednosti u odnosu na stopu kamata. Irski je ministar e, o tome razgovarao sa mnom, e, a i s drugim institucijama koje su to uključene i najavio da to razmatra. Mislim da ćemo o tome raspravljati na sastanku u rujnu, dakle vrlo skoro, već sljedeći tjedan ići ćemo u detalje toga a temeljem irskog e, zahtjeva. E, dakle, formalno što taj zahtjev treba iznijeti, pa sad pokušavam to pažljivo sročiti obzirom da će to trebati prvo formalno zatražiti tu mogućnost, e, Irska dakle, onda je euro skupine i e, cijela struktura mora razmisliti o tome jer e, će se e, ranije otplaćivati samo kredit prema MMF-u, a ne prema drugim fondovima. Dakle, to sve znadete, ali eto ono što vas interesira, da, o tome ćemo razgovarati u Italiji na sastanku Euroskupine sljedeći tjedan. Gospodin Tan, e, vas također poznajem, mi smo bili kolege u Nizamskom parlamentu. Vi ste mogli da specifičnije kažem nešto o fleksibilnosti u vezi reformama, pa ću to i reći. Dakle, u postupcima prema paktu imamo korektivni i preventivni pristup i moramo jasno znati što fleksibilnost u ta dva zasebna pristupa može značiti. Znači, u korektivnom pristupu postoji mogućnost u iznimnim slučajevima i tako dalje, da se zemljama dade više vremena da postignu ciljeve. Ja bih pak e, pozvao na to da ako se već dade dodatno vrijeme temeljem takvih uvjeta, da se to vrijeme ne gubi nego dobro iskoristi i da komisija sa dotičnom zemljom e, utvrdi niz reforma koje trebaju biti e, na, u prvim redovima programa tih zemalja. ako znači dodijelimo dodatno vrijeme, onda da se dobro iskoristi. Što se pak tiče strukturnih deficita i MTO, mislim da bi to moglo biti također dio rasprava o evaluaciji paketa od šest dvije mjere, jer e, NTO je naravno srednje ročni cilj, pa ovisi o ovom elementu vremena. Znamo da će za neke reforme trebati vremena da njihovi pozitivni e, učinci nastupe kao i pozitivni učinci na proračun. Pa trebamo na neki način uzeti u obzir ovaj vremenski element reformi. Kada znači proračunavamo srednjoročnici za neku zemlju, trebamo onda e, temeljem strukturnih reforma koje su potrebne u toj zemlji, onda e, i dizajnirati srednjoročni cilj. Znači uzeti to uvijek u obzir, taj vremenski faktor. Ali ovdje razlučujem jasno između korektivnih e, dijela i preventivnog dijela. I nadam se da će više zemalja ići u preventivni dio pakta a e, i da će onda to biti pravo rješenje. Evo toliko u ovom trenutku. I na posljedku e, gospodine Mojson, nadam se da sam uspio točno izgovoriti. Dakle, e, rekli ste da e, je, sam dobro rekao da e, nije ključni odgovor i ključna uloga Središnje banke. Da, to sam rekao, ali rekao sam da nije samo Središnja banka ovdje bitna. Dakle, instrumenti ko kojima je odlučeno u lipnju, njih još tek treba uvesti i e, njihovi učinci u kanalima financiranja još svakako nisu nastupili, a tek ćemo vidjeti što su e, e programi i što će nam oni donijeti. A mislim da će oni imati znatne učinke, e, a postoje i rizik kao što ste rekli, da ako se puno jeftinog novca izbaci na tržište, stvorit ćete nove, novi neopravdani rast, jedan novi mjehur koji će oštetiti, naštetiti našem e, gospodarstvu dugoročno. Dakle, uvijek moramo biti pažljivi i uvijek paziti da ako se previše oslanjamo na monetarnu politiku, da iz toga mogu proizići određene rizici. Hvala, hvala vam svima. E, mislim da smo imali vodili vrlo zanimljive rasprave, da smo i napredovali u prema boljem razumijevanju debate o fleksibilnosti kako to pokrenuti. Sljedeći sastanak našeg odbora 22. i 23. rujma, pa do sljedećeg sastanka zatvaram ovaj sastanak. Hvala.